Idemo sada na prvu točku dnevnog dreva. E, to su izjave e, predsjednika vijeća i komisije o e, sljedećem sastanku vijeća. Gospodin Korkulas ima riječ. The Spring European Council meeting Proljetno zasjedanje Europskog vijeća je tradicionalno posvećeno ekonomskim i socijalnim politikama. No prije nego što prijeđemo dnevni red sljedećeg e, sastanka, dopustite mi najprije da vas obavijestim o sljedećim točkama na dnevnom redu. Međunarodni događaj su eto morali doći na naš dnevni red. Situacija u Ukrajini e, je u našim mislima i upravo je zato e, održan prošli tjedan vanredni sastanak šefova država i vlada. Neću sada ići u detalje tog sastanka, s obzirom na to da je to tema sljedeće e, rasprave. Reći ću samo da je vrlo vjerojatno da će u sljedećim tjednima Europsko vijeće ponovno raspravljati o toj temi. Kad govorimo o vanjskim odnosima, e, na vijeću će se raspravljati o samitu između zemalja Europske unije i Afrike, i to će okupiti dakle nekih eh, stotinjak šefova država i vlada u Briselu u eh, travnju. Kao što sam rekao, proljetno zasjedanje vijeća se tradicionalno koncentrira na gospodarske i socijalne politike. Predsjednik Europskog vijeća je odlučio strukturirati raspravu oko tri glavne komponente, naša strategija za rast, otvaranje radna mjesta i konkurentnost. Europski semestar, prvo. Drugo, E, industrijska konkurentnost i treće klima i energetika. Ovo nisu nasumice odabrane teme, sve su usko povezane. Europski semestar je alat za praćenje provedbe strategije Europa 2020. a industrijska konkurentnost te klima i energetike su e, dvije od važnih poluga u tom semestru. Ne možemo imati industrijsku konkurentnost bez dosljednih e, klimatskih i energetskih politika te obrnuto. Što se tiče europskog semestra, Europsko vijeće će završiti prvu fazu, završilo je već završit će prvu fazu. U prosincu smo dali smjernice za politiku za 2014. i zapravo to samo naglašava važnost cjelokupnog procesa. Sljedeći tjedan vijeće će procijeniti provedbu specifičnih preporuka po zemljama za 2013. i pružiti smjernice za daljnji rad na programima stabilnosti i konvergencije te programima nacionalnih reformi koji se odnose na gospodarsku i socijalnu dimenziju. Htio bih iskoristiti ovu priliku i zahvaliti, zahvaliti Europskom parlamentu na znatnom radu na različitim aspektima europskog semestra. Približavamo se kraju jednog gospodarskog ciklusa posljedice krize se još uvijek osjećaju. Rast e, je neravnomjerno raspoređen i osjetljiv, no mislim da je ipak ono najgore za nama. I upravo iz tog razloga Europsko vijeće će sagledati provedbu strategije Europa 2020. Predsjednik komisije će dati analizu strategije na vrijeme prije e, proljetnog zasjedanja vijeća. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, Europa treba e, snažnu i konkurentnu industriju i unaprijediti našu konkurentnost je ključno. To je neophodna komponenta u osiguranju oporavka naših gospodarstva. Europsko vijeće će raspraviti o tome kako ostvariti snažnu i konkurentnu industrijsku politiku u Europi. Isto tako gledat ćemo na koji način ojačati regulatorni okvir unutarnjeg tržišta. No to neće biti dovoljno šefovi država i vlada će gledati na koji način podržati konkurentnost u svim područjima politika ne bi li se osiguralo da ispunimo obveze provedbe. Europsko vijeće će se također baviti vještinama. Moramo osigurati da Europa ima dostupnu vještu radnu snagu. Na primjer u području znanosti, tehnologije, inženjeringa i matematike tu, tu ima nedostataka i te se nedostatke treba riješiti. Još jedna od tema Europskog vijeća su dakle, sektori visokog rasta, poticanje ulaganja u inovaciju, u istraživanje, to je također jedan od prioriteta. Konkurentnost je također ključna kad govorimo o našoj industriji i kad je gledamo iz perspektive međunarodnih tržišta moramo osigurati integraciju europskih tvrtki u e, lance globalnih vrijednosti te pojačati našu konkurentnost kroz ambiciozne e, programe trgovine i ulaganja. Snažna i konkurentna europska industrija mora imati i dosljedne klimatske i energetske politike. Zato ćemo povesti prvu raspravu o novom e, okviru za klimu i energiju za razdoblje od 2020. do 2030. Europsko vijeće očekuje rani sporazum i da će se uzeti u obzir rokovi koji su dogovoreni u Varšavi te e, međunarodni eventi poput COP21 u, koji će se održati u Parizu sljedeće godine o smanjenju e, emisija do 2030. To je područje na kojem ćemo morati još mnogo raditi u bliskoj budućnosti. Europsko vijeće će analizirati ostvareni napredak od posljednjeg sastanka o energetici. Dovršavanje e, internog energetskog tržišta do 2014. te razvoj e, veza te razvoj plinskih i električnih e, mreža ostaju prioritet. Ne moram naglašavati važnost te teme s obzirom na nedavne događaje u Ukrajini. Europsko vijeće će identificirati područja na kojima je potrebno dodatno raditi ne bi li se ostvarili ti ciljevi. Na primjer, na koji način e, se baviti pitanjem visokih troškova e, energije predsjedniče, uvaženi zastupnici, očekujemo da će ovaj e, sastanak se koncentrirati na gospodarske teme, no naravno kao i uvijek morat ćemo se baviti i dodatnim temama. Europsko vijeće će se baviti svim tim temama uz pitanja na koji način ostvariti rast, otvarati radna mjesta i unaprijediti našu konkurentnost. Kao što već jako puno puta rečeno u raspravama u parlamentu, naše gospodarske socijalne politike su naša snaga daju nam veću težinu na međunarodnoj sceni i omogućuju nam da imamo vodeću ulogu u svijetu. Hvala vam puno. E, puno hvala gospodin Korkopolso. Predsjednik Barozo ima riječ u ime komisije. Hvala vam gospodine predsjedniče, ministre, predsjedniče vijeća, uvaženi zastupnici. Danas su oči Europe i svijeta uperene na Ukrajinu. i znam da i ovaj parlament velik dio svog posla posvećuje ovoj temi. No budući da ćemo o tome razgovarati nešto kasnije, sada ću se koncentrirati na drugi glavni element današnjeg dnevnog reda. Očekujem da će Europsko vijeće analizirati ostvareni napredak s obzirom na gospodarsku krizu, te da će se koncentrirati na nove politike i odluke koje su potrebne za daljnji oporavak. Moramo nastaviti s provođenjem strukturnih reformi i nastaviti jačati naše specifične aktivnosti kada govorimo o pitanju nezaposlenosti. Ovaj sastanak je prvi, to jest zadnji prije e, sljedećih izbora i vrlo je važan. završit će se prva faza europskog semestra i odlučiti o sljedećim korakcima u našim, e, našem programu reformi. Komisija već predstavila svoju procjenu gospodarskog konteksta te e, situacija sa makroekonomskim e, reformama po zemljama. Prije nekoliko tjedana smo imali raspravu na ovoj plenarnoj sjednici i usvojili smo rezoluciju to jest parlament je usvojio rezoluciju o prioritetima europskog semestra. Bilo mi je drago vidjeti da e, je bilo jako puno slaganja oko prioriteta. Kao što znate, analizirali smo naše gospodarske e, prognoze, očekujemo rast od 1,5% za cijelu Europsku uniju i 2% za sljedeću godinu. To je već manji oporavak. Dakle, rast se vraća u Europu, a to vrijedi i za one najranjivije zemlje članice. Domaća potrošnja i ulaganja očekuju se također da će porasti i e, dakle očekuje se da će se smanjiti europska ovisnost o oporavku o, dakle, o vanjskom sektoru. To je jako važno zato što su e, te razine još uvijek jako visoke u nekim zemljama i potrebne su strukturne reforme kako bi se podržao rast. Konkurentnost je još uvijek ključna briga u brojnim europskim zemljama. Stoga provedba naše strategije za 2020. te specifičnih preporuka za zemlje su potrebne više nego ikada ne bili se unaprijedili potencijali rasta. A to je još bolja vijest za građane, zato što rast je preduvjet za radna mjesta. Moramo otvarati radna mjesta, posebice kako bismo se borili protiv nezaposlenosti mladih. I to je jedan od naših glavnih prioriteta. I zato pozivamo zemlje članice dakle, da pokrenu jamstva za mlade. I e, početkom sljedećeg mjeseca ćemo imati konferenciju upravo na tu temu u Briselu, upravo kako bismo zadržali taj momentum o toj temi koja je jedna od najvećih kriza u Europi danas. Uvaženi zastupnici, povjerenje se zasniva na kredibilitetu, a kredibilitet ovisi o tome hoćemo li ispuniti naše obveze. Od dakle uspostavljanja bankarske unije u 2012. svjedočimo pozitivnim učincima u povratku e, povjerenja i stabilnosti na europske tržište. Jedinstveni mehanizam nadzora se razvija i dovršit će se krajem godine. Sada moramo napraviti posljednji element, to je e, jedinstveni mehanizam za sanaciju banaka. A komisija brani svoj prijedlog oštro. Samo vijeće mora odgovoriti i inzistirati na postizanju međuvladinog sporazuma. No moramo biti realni. Tako da komisija će na sastanku vijeća reći da međuvladin sporazum se mora održati na minimumu. Mi smo za ubrzavanje mutualizacije sredstava, a da bi to imalo dakle kako bi se imao pristup kreditima od prvog dana a isto tako tražimo jednostavnija pravila upravljanja poštujući pravila europskih zakona te postupaka za donošenje odluke institucionalna ravnoteža jučer u ekofinu nije ostvaren nikakav napredak o e, ulogama komisije i vijeća i komisija je zabrinuta o ispunjavanju e, propisa o običajnom pravu suda. Komisija želi raditi zajedno s vama kako bismo ostvarili rezultat koji će biti najbliži našem originalnom nacrtu koji naravno u potpunosti podržava e, važnost i zapravo vrijednost europskog prava u potpunosti podržavam vaše ideje o europskoj industrijskoj e, renesansi i smatram da bismo doista, da ne bismo trebali samo pričati, već doista nešto i učiniti. Zato što mnoge mjere koje će ojačati našu industriju su potrebne na nacionalnoj razini. Neke od naših industrija su izgubile konkurentnost, e, ulaganje u inovacije, istraživanje još uvijek previše nisko. napredak o unapređenju poslovne klime još uvijek nejednak europske tvrtke imaju veće troškove energije od svojih glavnih konkurenata i imaju poteškoća u pronalaženju kvalificirane radne snage. Komisija se, obvezala da će odraditi svoj dio posla. Na primjer, da napravimo naš pravilnik više prijateljski nastrojen prema poslovanjima, podržavanje ulaganja u novih tehnologija prema e, programu Horizont 2020. Dati jednu milijardu eura za pametnu specijalizaciju u industriju sljedećih sedam godina. Osigurati pristup financijama i to posebice malim i srednjim poduzećima. Podržati razvoj vještina, smanjiti birokratske prepreke te podržavanje gospodarske diplomacije i sve su to dijelovi onoga što mi radimo. No i zemlje članice moraju biti jednako predane tom cilju. Jer jako puno stvari se mora rješavati upravo na razini zemlje članice. E, zemlje moraju osigurati da vlade lokalne i regionalne podržavaju poslovnu klimu, da se podržavaju stvaranje radnih mjesta, da se učine napori, da se smanje regulatorni teret za male i srednja podosveća, da razine ulaganja i projekti se pripremaju zato što samo tehnološki e, projekti i ulaganja mogu dugoročno donijeti boljitak. Te na kraju krajeva da se poduzimaju sve potrebne korake da se ukinu barijere koje još uvijek postoje na unutarnjem jedinstvenom tržištu. Jer je to još uvijek jedan od najvećih problema u Europi kad govorimo dakle, o određenim područjima poput onog digitalnog ili energetike. Treba nam, moramo učiniti više koraka prema stvarnom energetskom zajedničkom tržištu. Siguran sam da će se i o tome e, raspravljati i nadam se da će Europsko vijeće poslati jasan signal. Isto vrijedi i za klimatske politike i za energetske politike. To će vjerojatno biti najvažnija točka sastanka, a i e, sastanka sa Ukrajinom u sljedećih nekoliko mjeseci. Tvrtke moraju imati dugoročnu perspektivu kako bi mogle planirati svoja ulaganja i kako bi mogle ostati konkurentne. Sve veći troškovi energije za tvrtke i za građane su doista razlog za zabrinutost. No istovremeno, zelene tehnologije su ključne za rast i radna mjesta. Ako stvorimo pravi okoliš za to, one mogu se jako dobro razvijati. Te na kraju, s obzirom na krizu u Ukrajinu, ne moramo nikoga podsjećati o troškovima i opasnostima ako Europa ostane energetski ovisna o drugim zemljama. Dakle, koji je ključni razlog između e, klimatskih i energetskih politika za 2020. Dakle, mm, na putu smo prema ostvarenju naših ciljeva za 2020. A sada moramo ići i korak dalje. Moramo definirati još ambiciozniju agendu za razdoblje do 2030 taj prijedlog komisija podnijela prije nekoliko tjedana i predlaže obvezujuće smanjenje e, emisija od minus 40% do 2030. u usporedbi sa 1990. To je vrlo ambiciozno, ali je i izvedivo. Te troškovno i učinkovito, kao što je naše istraživanje pokazalo. Zato što 40% je najpametniji cilj prema, putu, e, prema ciljevima za 2050. Zatim e, moramo definirati obvezujući udio obnovljivih izvora energije, dakle barem 27% potrošnje energije. Obnovljivi izvora energije su ključni i zbog naše energetske sigurnosti. No, mi smo definirali da nećemo stavljati dakle 28% e, granicu dakle za svaku zemlju i da ćemo ostaviti više fleksibilnosti zemljama članica. Lekcije iz prošlosti su pokazale da je to najučinkovitiji način i trebamo i tu dakle na odgovarajući način podijeliti posao. Zemlje članice mogu, su slobodne same definirati svoje ciljeve za udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije na njima je da definiraju koji su ciljevi na nacionalnoj razini, ali bismo i dalje trebali podržati obnovljive izvore energije, naravno pod uvjetom da budu pod našim pravilima o državnim potporama. I to možemo učiniti kroz pojačanu schemu upravljanja. Na kraju, energetska učinkovitost, trenutačna strategija za 2020. nema obvezujuće ciljeve. Komisija će sredinom 2014. to analizirati i nakon te analize ćemo vidjeti koje ćemo korake dalje poduzeti. I očekujem da ćemo imati prijedlog još za vrijeme mandata ove komisije. Dakle, komisija je definirala okvir, misija je jasna, i naravno sad je sve na vijeću, na zemljama članicama i naravno na parlamentu. Očekujem od vijeća sljedeći tjedan da učini napredak, da pošalje jasan signal o ovoj strategiji i da zadržimo ovaj momentum tako da ćemo na vijeću opet o tome raspravljati za vrijeme ove godine. Doista moramo um, ostvariti da se zemlje članice predaju to, toj obvezi kako bismo ostvarili te ciljeve. Znam da to neće biti jednostavno, ali jedino na taj način će Europska unija moći zadržati konkurentnost i zadržati svoju vodeću ulogu upravo u području klimatskih e, promjena i energetske politike. E, za to je naravno potrebno imati i velika gospodarstva. A gospodin Ban Ki-moon u prosincu ove godine e, organizira jedan dakle sastanak na visokoj razini u New Yorku i ja bih volio da u prosincu u New Yorku pokažemo da Europska unija ima konkretne prijedloge. To nije prerano. 2030. je za uglom i čekanje nije opcija. Za nas je dobro da što prije pružimo tvrtkama sigurnost za ulaganja a isto na taj način Europska unija može definirati agendu na međunarodnom planu samo ako mi kod kuće učinimo, napravimo svoju zadaću. Dakle, potrebne su nam odlučne e, mjere. Međunarodni kontekst je zahtjevan i prisiljava nas da radimo zajedno, kao što su eto pokazali i nedavni događaji. Koliko je važno da Europska unija e, bude ujedinjena. Europske institucije su preuzele vodeću ulogu i moramo učiniti, moramo nastaviti tako raditi. Um, izbori se bliže i sada u ovim teškim gospodarskim vremenima ne bismo trebali jednostavno odustati od svega već nastaviti raditi. To se od nas očekuje, e, to očekujemo e, od sljedećeg zasjedanja Europskog vijeća i nadam se da će i vijeće odgovoriti na ove zahtjeve. Hvala vam na pozornosti. E, hvala lijepa na ovome. Sada gospodin Dol za pučane. Gospodine predsjedniče vijeća, dragi kolega. Ovaj sastanak se drži u napetoj situaciji. Sirija, Ukrajina e, su u našim e, mozgovima. To nas podsjeća koliko je fragilan mir kao Europska unija moramo raditi zajedno da bismo napredovali za mir Kod e, prošle godine e, na sastanku Pučana e, irski predsjednik nam je dao vrlo dobru porugu, slažem se s njim, rekao je Europska unija je ekonomska jedinica, sada mora postati socijalna jedinica. Ona mora biti ujedinjena da bi bila jaka. Tako će se čuti naš glas u svijetu Eh, one politike koje će usvojiti vijeće u smislu energije i drugih politika eh, odražava naše ambicije za eh, Europu. Bez energetske politike bit ćemo taoci energije koja se nalazi u ranjivim područjima, a to ne može trajati E, naši se građani brinu, naši sugrađani e, sa istoka koji su se e, nam pridružila su jako zabrinuti. nezaposlonost nezaposlenost i onim što se događa u susjedstvu. Ova tema će biti centralna tema za sljedeće izbore u Europi. Svi se ovdje slažemo da konkretne solucije za zaposlenost mogu biti drugačije možemo e, baratati riječima kao štednja. To uzrokuje e, strah e, kod ljudi. Jean-Claude Juncker je rekao 25 milijuna nezaposlenih u Europi su 29. država članica Europe. 20 milijuna nezaposlenih moramo im naći radno mjesto. A kad glasamo za europski semestar dali smo jedan instrument da rješavamo ove e, probleme da pojačamo e, investicije i našu e, ekonomsku stabilnost moramo se upustiti u reforme moramo imati više investicija za rast Europe Zbog toga moramo pokrenuti kapital za, e, do 2020. Europska industrija je uvijek bila snaga za Europu. E, e, Europa je važan centar istraživanja i inovacija ali bez harmonizacije na fiskalnom području vidjet ćemo sve više propasti malih i srednjih poduzeća vidimo koliko imamo bankrota e, raznih društava. E, samo u Alzasu je brojka ogromna. Vidimo otpuštanja u velikim poduzećima, a također zadvaranje e, stotina malih i srednjih poduzeća. Danas imamo 20 milijuna malih i srednjih poduzeća u Europu, a njihova konkurentnost mora imati dobru klimu da bi se razvijala. E, ako svaka članica Europe e, zaposli e, jednu osobu nećemo imati u svakom malom poduzeću više nećemo imati nezaposlenosti. Naravno E, ne možemo govoriti o gubitku suverenosti e, ako dajemo pravila za zapošljavanje. Moramo imati više transparentnosti, više dijeljenja iskustava, a to će pojačati europski suverenost. Europski se semestar e, se mora odupreti napadima financijskih tržišta. Već smo postigli značajan napredak u tom smislu. Moramo na to biti ponosni, ponosni na mir, prosperitet, ujedinjenu u Europi, Europu. Mislim da će 25. E, svibanj e, glasati e, ne samo za sebe nego i za svoju djecu. Moj odgovor je jednostavan. Trebamo više Europe jer Europa je naše rješenje. Hvala. Hvala. Gospodine Dol, imamo jedno pitanje kolege Vrcena za vas. Gospodin Vrcen, imate riječ. Hvala, predsjedniče. Mm, e, svi ćemo čestitati Jozefu Dolu na njegovu e, reizboru kao predsjedniku Pučana. Vaš kongres je e, raspravljao o našu veliku ovisnost o ruskom plinu i e, nafti. Njemačka je tu naročito vulnerabilna. E, zašto, kako gospođa Merkel ne govori o toj krizi, a ostavlja to Johnu Kerryu? E, idemo, e, kad e, idemo na čistu energiju mi ispunjavamo naše obveze u borbi za klimatske promjene. Zašto se pučeni protive obveznim nacionalnim ciljevima koje trebamo za zelenu energiju o kojoj je govorio gospodin Barozo? Gospodin Dol. Hvala ti na čestitkama, znate, u Alizasu čestitke nego saučešće u ovakvom slučaju. Međutim, zašto e, moram poslati gospođu Merkel da pregovora sa Rusima? Ja sam Evrope, europejac. Ja, sam, ja se slažem ako ona tamo ide, europski semestar, on će E, pregovarati. Cijela Europa mora pregovarati o energiji. E, čak ni Njemačka nema glasa ako nemamo europsku e, energetsku politiku. To je prvi odgovor. Ne vjerujem gospodine Watson da je pučan, da su pučani protiv okoliša. Ali ne. Ja sam također ekolog i borim se za čisti okoliš E, na globalnoj razini mi smo najbolji i mi e, vodimo na tom području moramo i nastavi ali ako drugi Kina i drugi ne slijede onda će naši napori biti uzaludni Europa će biti najčišća na svijetu ali će biti bez radnih mjesta e, to mi je ostalo na pameti kad sam bio u Berlinu sa šefovima velikih poduzeća. Jedan mi je direktor rekao, e, ja kažem, ne, ja sam za to da za sada čuvamo svako radno mjesto koje imamo i ne stvaramo teškoće za poduzeća zbog okolišnih problema. Trebamo, ja sam seljak, znam koliko vas to košta. Kad bi svi radili napore kao ja, bili bismo već napredniji. To je, e, sada imamo gospodina Slobodu za socijaliste i demokrate. Hvala predsjedniče. Trebali bismo biti realističniji. Mm, trebali bismo biti malo realističniji. E, ljudi u Europi su razočarani, čak e, osjećaju gađenje prema Europi. E, smatraju Europu kao praznu ljusku Danas sam čuo e, e, od vijeća i komisije da e, se trebamo boriti protiv ove percepcije. Predsjedniče vijeća govorili ste o smjernicama i vodstvu vijeća. Gdje je ono? Nije, to nije jasno nikome. Europsko vijeće ima business as usual. Kad gledate zaključe, business as usual. Imamo besmislene zaključke neke nejasne obveze i e, najniži zajednički nazivnik. Imamo još neoliberalni oblak koji lišava vijeće e, prave perspektive i vizije. E, Imaće, mi smo najbogati kontinent, ali raspodjela dohotka i imovine je sve nejednakija. Trebamo E, bolje kvalifikacije. Zašto toliki ljudi napuštaju Portugal, Španjolsku, Francusku? Nemamo e, usklađenost između vještina i e, radnih mjesta. Nemamo dovoljno radnih mjesta u Europi. S time se moramo suočiti. Eurozona u usporedbi sa SAD-om nije sve SAD raste 2,4%, a mi 0,5%. E, e, e, Amerika ima mnogo manju nezaposlenost od Europe. Neki još uvijek misle da naš problem inflacija, naš problem je deflacija. Moramo se boriti protiv deflacije jedan posto 11% e, smo imali gdje, gdje je to veliko poboljšanje BDP-a 0,1% e, je razbio BDP-a u prosjeku u Europi. Govorimo o mladim ljudima, naravno imamo mnogo mladih ljudi, inovatora, istraživača ali što e, vijeće radi protiv nezaposlenosti mladih, protiv odležanja mladi, takozvani brain drain, moramo zadržati najbolje ljude u Europi, dati im radno mjeste. To, a, e, tu su komisija i vijeće potpuno zakazali. Trebamo konkretne mjere FTT je na prvom mjestu u našoj agendi. Što smo napravili? Izbjegavanje plaćanje poreza. E, sada se u Njemačkoj sudi jednom čovjeku. E, taj čovjek e, je, nije platio porez u iznosu od 20 milijuna eura zbog spekulacija. Možda 20, možda i više, ne znamo to je samo jedan čovjek što radi vijeće protiv neplaćanja poreza utaje poreza e, mnoge zemlje se još uvijek odupiru reformama na tom području imamo pomanjkanje hrabrosti e, vizije e, i vodstva ljudi su razočarani da i zbog toga gospodin Faraž može uspjeti nema on odgovora ali e, kada e, e, dobra politika zakazuje onda dobivaju populisti kakvu politiku imamo u Europi danas Samuel Beckett je rekao pokušajte opet zakažite opet ali zakažite bolje predsjednik komisije je govorio o 2020 E, mi e, nismo postigli ciljeve kao ni Lisabonske ciljeve jer e, gospodin Dol kaže mi smo protiv obvezujućih ciljeva. Vijeće i države članice nisu spremni da ispune ciljeve 2020. naročito za okoliš i za energiju. Trebamo i možemo raditi brzo. U prvom redu bankovna unija E, rečeno je ja nisam fen međuvladine metode ali e, predlaže e, nešto što je jako međuvladino ne možemo sjediti na dvije stolice stvarna borba protiv utaje poreza to bi bilo bilo bi dobro kad bi vijeće sljedeći tjedan reklo sad smo ujedinjeni u borbi protiv utaje poreza, a i pravičnija raspodjela e, dohotka i imovine, što bi stvaralo nova radna mjesta, naročito zelena radna mjesta. E, imali smo prošli tjedan uspješnu konferenciju o zelenoj ergeniji. Alternativa za štednju, alternativa koja je bolja od štednje, to je politika rasta, politika stvaranja radnih mjesta i imovine. Zato se moramo boriti i to treba biti zadaća komisije i vijeća. A onda možemo ispitniti i naše ciljeve za klimu za 2020. 2030. Politika za okoliš i klimu se može ispuniti samo razumnim E, održivim zelenim rastom. To tražimo. Nadam se da će jednom e, vijeće sljedeći tjedan dati pozitivnu poruku građanima Europe. Hvala. Hvala lje e, gospodin Svoboda. Sada gospodin Verhofstadt. Poštovani kolege, ovo je posljednji sastanak Europskog vijeća prije izbora, pa mislim da je to dobar trenutak da napravimo jednu ocjenu prethodnog petogodišnjeg razdoblja što smo ostvarili, što nismo ostvarili, kakav je rezultat naših politika. Prije svega, e, posljednjih pet godina bilo je vrlo dramatično razdoblje, gospodine Barozo, kao što to znate, imamo e, krizu E, državnog e, duga koja je krenula iz Grčke 2009. godine. Imali smo arapsko proljeće u susjednom e, području, zatim imali smo aferu sa špioniranjem koja još uvijek traje i e, zbog toga je važno da što prije donesemo nove propise upravo u tom e, području, a sada imamo i krizu na Krimu e, koja nas uvelike podsjeća na napetosti iz razdoblja hladnog rata. Znači bilo je ovo vrlo turbulentno razdoblje, ali moramo biti i pošteni pa reći da je mnogo toga učinjeno od financijske krize 2008. godine došlo je do e, velikog opsežnog zakonodavstva u području bankarstva i financijskog sektora. Imamo direktive o um, schemama jamčenja oročen, štednih uloga. E, također imamo uredbu o e, agencijama za kreditni rating, o e, kapitalnim financijama. Dakle, mnogo toga je učinjeno i to zahvaljujući kolegi povjereniku Renu, odnosno s inicijativama komisije. I napokon se sve te stvari i primjenjuju, što nije uvijek u prošlosti prošlosti bio slučaj. A konačno imamo i pozitivnu reakciju Europske središnje e, banke i to upravo e, zahvaljujući aktivnostima gospodina Dragija napetosti na tržištu su se smanjile, pa je tako ko se smanjio i pritisak na političare da se provedu odgovarajuće reforme. No, važno je građanima Europe reći istinu. Kriza nije gotova E, došli smo do kraja recesije, ali to ne znači da smo ušli u razdoblje rasta. Ušli smo u razdoblje koje možemo nazvati više manje gospodarskom stagnacijom, znači rast je između 0 i 2%. To jest rast, ali minimalan rast i ne omogućava smanjenje golemog broja nezaposlenih u Europi. E, gospodin Svoboda nas je e, usporedio sa SAD-om, rezultat rezultati u SAD-u i rezultati u Europi, zašto se razlikuju? Prije svega zato što su oni riješili svoj bankarski problem, a naša bankarska kriza traje i dalje. Mi još uvijek nismo uspostavili sustav koji će nam omogućiti da novac iz banaka preusmjerimo u stvarnu ekonomiju, stvarno gospodarstvo. E, mala i srednja poduzeća i dalje se bore sa kamatama između 7, 8, 9 pa i 10% za svoja ulaganja i nećemo to E, uspjeti riješiti sve dok ne donesemo odluke o bankarskoj uniji, a moram reći da sam vrlo sumnjičav e, s obzirom na ono što se jučer događalo na Ekofinu, ako su tamo uopće donesene ikakve odluke. Zatim potrebna nam je politika konvergencije. E, program iz Lisabona je propao, program za 2020. je propao. Zašto? Zato što ti e, ciljevi nisu bili obvezujući. Važno je da imamo obvezujuće ciljeve i mnogo veću konvergenciju između različitih dijelova Europe. Posljednje što želim reći jest e, u drugom tonu. Mislim da smo u proteklih pet godina bili svjedoci premalog jedinstva u vanjskoj politici, a mislim da to vidimo i sada kad je riječ o Ukrajini i krizi na Krimu. Potrebna nam je mnogo veća odvažnost. Riječ je o našem susjedstvu, riječ je o Ukrajini koja je zapravo europska zemlja. Ako odete u Odesu, ako odete u Kijev, vidite da se nalazite u Europi. A što mi sad radimo? Naš stav prema toj tragediji koja se događa na Krimu jest da nemamo nikakvu ozbiljnu strategiju. Važno je da imamo strategiju, strategiju koja će se temeljiti prije svega na stvarnoj zajedničkoj energetskoj politici. Važno je da ponovno da imamo obvezujuće ciljeve. Zatim važno je da e, odlučimo o stvarnim sankcijama protiv Rusije, da spriječimo unos prljavog novca koji dolazi iz Rusije, koji se ulaže e, na raznim mjestima u Europi. Važne su stvarne sankcije, inače e, se više nećemo moći ništa učiniti, imat ćemo novi smrznuti sukob koji će trajati desetljećima na Krimu. Zatim, važno je e, upozoriti E, rusko vodstvo da su okrenuli leđa konsenzusu koji je uspostavljen nakon e, hladnoga rata. Dakle, u ovo nije vodstvo koje smo u Rusiji imali 90. godina, e, već je ovo novo vodstvo i sve je počelo još 2010. u Gruziji kada se pokazalo da oni ne žele poštovati ono što su dogovorili njihovi prethodnici i to se sada nastavlja i na na Krimu. Hvala. Hvala lijepo gospodin Ferhofštat e, za frakciju e, zelenih i gospođa Harms. Gospodine predsjedniče, e, dragi kolege, dobro je kad smo čuli gospodina Baroza ovaj zadnji e, proljetni summit koji pripremate da će to biti prilika da s vaše strane napravite promišljenu bilancu to smo čuli od komisije u prošlim godinama da smo e, se uhvatili u koštac s krizom e, vi ste na vrhu komisije već drugi u drugom mandatu a Europa e, je podijeljena na sjever i jug, e, dolje gore, sve funkcionira lošije nego pred pet godina, a još lošije nego pred deset godina. A što je pošlo krive, e, ja bih pozdravila da nam to objasnite. Koncentrirat ću se na cijelu debatu o klimi i klimatskih politikama europskoj industrije E, čula sam ovdje kako je to složeno ako imamo ambiciozne klimatske ciljeve. E, e, u Njemačkoj to je zemlja koja je industrijska pustinja jer imamo jako ambiciozne klimatske ciljeve E, da Njemačka više nije e, konkurentna zbog klimatskih ciljeva. Tko e, se smije zbog toga, ja se ne mogu smijati jer ovo takovo razmišljanje ulazi u strategiju Europe. Gospodine Barozo, imali ste mandat u komisiji i e, imali smo e, ambiciozne klimatske e, politike sa Stavrosom i ljudima iz Liste. Da li ste da li, ste s povjerenikom Oettingerom ozbiljno o tome razmišljali što smo postigli? Mi smo sada na najnižoj točci u našoj klimatskoj politici u Europi. Smiješno je kako se obnovljiva energija zanemarije. E, to je ludost, to je strateški potpuno ludo. Kako to opravdavate? Morate e, pravodobno, a to se može samo u ovom vijeću e, dogoditi, korigirati svu ovu neodgovornost jer inače u Parizu ne možemo imati e, uspješni e, sastanak na vrhu e, Ujedinjenih naroda moramo zaustaviti uništavajuće klimatske promjene imamo i ideju da sa ambicioznim klimatskim e, ciljevima mogu, možemo imati inovacije u industriji. Što možemo e, naučiti iz sukoba sa Ukrajinom, e, Ukrajini i s Rusijom? energetska učinkovitost u svijetu koji ima ograničene resurse tu su e, narodi e, ucjenjivani zbog e, snabdjevanja energijom stoga energija mora biti u centru naše pažnje a to je komisija zanemarila hvala vam na pažnji hvala lijepa gospođa Harms sada gospodin Zahradil ima riječ moje zemlje vstupovala do Evropske unije Gospodine predsjedniče, moja se država pridružila Europskoj uniji prije deset godina. Pridružili smo se Europskoj uniji s velikim elanom, s velikim oduševljenjem, a sada je povjerenje u Europsku uniju u Češkoj na oko 34%. Ta brojka je iznimno niska, pa se pitam što je tomu razlog. znači kao u starom češkom filmu gdje su pogriješili drugovi iz partije. Znači, e, slušamo o čemu govorite. Govorite o e, manjku konkurentnosti, o teškim uvjetima za mala i srednja poduzeća. imate pravo govoriti o tome jer kažemo da ih podupiremo, ali istodobno ih gušimo. Gušimo ih birokracijom koja navodno ima za cilj zaštitu oko okoliša, zaštitu potrošača, no u, za vrijeme vašega mandata e, to silno mnoštvo propisa koje se nameće poduzetnicima stalno je raslo i s time se slažu i vaši kolege, povjerenici. Došlo je do 20% rasta u e, cijenama električne energije na veliko, a 17% rasta e, električne, e, cijene električne energije za poslovne subjekte. Zašto? Zbog politike zaštite okoliša i potpore koju dajete obnovljivim izvorima energije. Govorite o ambicioznim ciljevima za 2020. godinu, o smanjenju e, onečišćenja za čak 40%, odnosno smanjenju emisija od čak 40%. Međutim, e, to nam e, naprosto podjavljuje tlo na kojem stojimo. Sad Ugovor iz Lisabona govori o e, Europskom parlamentu koji bi trebao na temelju rezultata europskih izbora odlučiti o sastavu e, komisije, a ne bi trebali klubovi zastupnika, odnosno stranke o tome odlučivati. E, ako ne promijenimo čitavu paradigmu Europske unije, mislim da nećemo ništa riješiti. Za ujedinjenu ljevicu gospođa Cimer. Hvala gospodine predsjedniče. predsjedniče vijeća e, sigurno ćete na samitu e, vijeća se baviti sa europskim semestrom i reći kako su pozitivni rezultati sada smo pred europskim izborima i bilo bi vrlo naivno očekivati da će šefovi vlada e, da, da se šefovi vlada bore za, jasno, za jasnoću Eh, ili da izvuku pouke iz ove krize. Eh, ovo što ste danas eh, ukazivali cilja na to da se žrtve krize koje uopće nemaju ništa sa financijskim spekulacijama, sa utajom poreza, da te pozivate na odgovornost. Kod žrtava krize ova opora krize e, ne e, odjekuje dobro. E, članice Europske unije trpe od deficita proračuna oni e, ne žele se baviti uzrocima krize. E, e, Njemačka sam u 2013. imala višak u izvoza od 19 milijardi eura. To je najveći izvozni višak u, svijetu. Povjerenik Ren je na to ukazao i istovremeno rekao da se u Njemačkoj premalo investira. Uloga njemačke vlade u Europskoj e, uniji e, se može e, usporediti sa nogometnim klubom Bayernom. Svi su povezani vrlo usko sa međunarodnim kapitalom. FC Bayern ima predsjednika koji je povezan sa ogromnim E, financijskim e, e, spekulacijama u iznosu od stotine milijardi eura međutim on uživa veliku popularnost brane ga i čak financijski ministri dugovi se prebacuju na druge. Njemački recept važi samo za njemačku e, ekonomiju i to samo kratkoročno. E, nad Europskom e, unijom visi Damoklov mač sljedeće krize. Zadužene ekonomije. Zašto? Zašto Njemačka ne podliježe makroekonomskom nadzorom tako da povisi najmanje za 1% na minimalne plaće sastanak na vrhu će se baviti i e, klimatskih ciljevima komisije od 2020. do 2030. Suša sam sa ustanovala da e, neke države članice ne žele preuzeti obvezne e, klimatske ciljeve. To je tragedija jer sam uvjerena da krizu i globalne izazove možemo riješiti samo E, socijalnim e, reformama ako e, uvedemo socijalne i ekološke standarde tako ćemo poticati europski razvoj hvala hvala sada gospodin Faraž Hvala vam lijepo. Čak i za uobičajene standarde ovdje moram reći da je današnja atmosfera prilično olovna. Dakle, od 750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 E, zastupnika u parlamentu. Jutros se ovdje pojavilo 44 da posluša e, predsjednika komisije gospodina Baroza. Zašto? Otkad sam ja došao vamo e, pojavio se golimi problem. Europska unija se urušava. Ona se apsolutno urušava. Postoji nekoliko manijaka ovdje u prvim redovima koji još uvijek žele ujedinjene države Europe, ali svi drugi nemaju više nikakvo oduševljenje za ovaj projekt, iako naravno žele biti ponovno izabrani izabrani u Europsko parlament. Zašto? Zato ako bismo proširili e, eurozonu, to bi bilo odlično ako bi bila riječ o, o samo Njemačkoj i nekoliko sjevernoeuropskih država, ali uključivanje sredozemnih država pokazalo se katastrofom. E, jednako tako sloboda kretanja pokazala se katastrofom. E, mi u Ujedinjenoj kraljevini sada imamo 4000 useljenika tjedno E, koji dolaze i ostaju u Velikoj Britaniji. To je stvarnost. E, Europska unija ne funkcionira gospodarski, a društvo nam se mijenja zbog te politike otvorenih vrata. Slušam gospodarske podatke. Gospodine Barozo, govorite o mogućnosti industrijske renesanse u Europi. To zvuči sjajno. E, manji porezi, manje, manje zakona. To sve zvuči sjajno. Ali onda kaže kažete da treba smanjiti emisije ugljika. Kao što znamo, Amerika se odlučila za plin iz Škriljevca, znamo i što rade Kinezi. Dakle, ta politika ekonomskog unilateralnog pristupa klimatskim promjenama, odnosno zaštiti okoliša, je ono što uništava naše gospodarstvo. Očekujem da će sljedeći Europski parlament biti mnogo uzbudljiviji nego što je bio ovaj jutros. Oprostite, imam jednu plavu kartu od gospođe Ziblija. E, za koga je vaše pitanje, gospođa Sintija? Za gospodina Faraža? Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Gospodine Farage, budući da je nezaposlenost i dalje problem u čitavoj Europi i Ujedinjenoj kraljevini, mislite li da je pravično koristiti novac poreznih obveznika e, za ne samo zapošljavanje njegove supruge, nego i njegove bivše ljubavnice? Je li to odgovarajuće korištenje novca poreznih obveznika? Mislim da nema potrebe da odgovorim na ovo pitanje. Gospođo Megines, izvolite. Gospodiće Faraž, nadam se da ćete odgovoriti na moje pitanje. Govorite o uzbuđenju, u oduševljenju politikom. Međutim, ja ne želim oduševljenja, ja želim ljude koji će raditi. Hoćete li vi se obvezati da ćete ostati u ovoj dvorani i da ćete slušati reakcije drugih kolega? U praksa je obično bila da ste odlazili. E, mislim da naše oduševljenje za Ujedinjenu kraljevinu sve više slabi da ste postavili pravo pitanje možda bih na njega i pokušao odgovoriti. Dakle, euroskepticizam se širi i to u svim oblicima na desnici, u sredini i na ljevici i nitko to ne može osporavati. Vi dolazite iz Irske pa biste to trebali dobro znati. Razlog za to je da se da nitko nikada nije pristao na političku Europsku uniju. Francuzi, a nakon toga i nizozemci su odbili ustav i samo jedna zemlja je održala referendum o tome, to je bila Irska, a stanovnici Irske su odbili ustav. Dakle, ne možete mi reći da postoji e, potpora Ujedinjenim državama Europe. Tu to možda vjeruju ljudi koji sjede ovdje u prvim redovima, ali narod Europe u to ne vjeruje. Gospodin Bruns ima riječ za nezavisne članove. Hvala vam lijepo. Kako bismo saznali o čemu je riječ na pojedinim sastancima kad kada treba e, prikupiti informacije iz različitih izvora. E, ovdje e, je riječ o sljedećem sastanku na kojem će se govoriti o europskom semestru, dakle o programu reforme koji predlaže komisija uključujući reforme tržišta rada. Također se govori o industrijskoj konkurentnosti, o potpori snažnijoj industrijskoj bazi koja će pokrenuti rast i otvaranje radnih mjesta. Ako pogledamo rezultate ECOFINA iz 16. veljače 2012. godine, tamo vidimo da e, citiram, se reforme moraju usredotočiti na e, tržište rada. Što to sve znači? To znači e, da gospodarstvo, odnosno skupina gospodarstva sa relativno visokim plaćama sada prihvaća ideju globalizacije i mora smanjiti e, cijenu rada, odnosno smanjiti plaće kako bi se mogla natjecati sa drugim gospodarstvima svijeta. Gospođo Nak za FAP. Dragi predsjedniče, kao što svi znamo, ovo je posljednji sastanak Europskog vijeća prije europskih izbora i to ima veliki značaj. Program je koncentriran na europski semestar, koji je prema mojem mišljenju bio vrlo pozitivan proces i na kojemu se radilo, radilo u proteklih nekoliko godina. Zapravo sada napokon e, završavamo petogodišnje razdoblje strašne gospodarske krize. Nekoliko je mjera poduzeto, mnogi su koraci učinjeni, pakt za stabilnost i rast nije potkopan e, ni od strane velikih niti malih zemalja i došlo je do velikih promjena na periferiji e, Europe. Vidjeli smo mnogo promjena, vidjeli smo eh, arapsko proljeće i te događaje, te ovo što se sada događa sa eh, Ukrajinom i Ruskom federacijom. Hoće li Europska unija uspjeti dati odgovarajuće odgovore na to? Unatoč svim naporima mislim da je najveći problem u tome što se kasni s trijalozima, da je došlo do sukoba između zemalja članica, i to je sve narušilo učinkovitost ovoga što se radi. To se nije događalo kad je Europska unija e, osnovana. Imali smo 51 godinu e, mira i boljitka, dobrog života za naše građane. A sada su naši građani vrlo kritični prema Europske unije. Da, moramo govoriti o negativnim stvarima, to se slažem, ali istovremeno moramo spomenuti i naša pozitivna ostvarenja ono što su e, nekoliko pitanja koje su postavili kolege potrebni su nam potrebno nam je pragmatično upravljanje Europskom unijom ako ćemo se baviti tim problemima. No, takvo upravljanje za sada nemamo. Mnogi govore o više Europe, ali zapravo nam treba i različitija Europa. O tome će odlučiti zemlje članice kad govorimo o potrebama e, novog upravljanja. Potrebne su nam promjene, E, promjene u području e, poreza, izbjegavanje plaćanja poreza. Jedino ćemo na taj način moći funkcionirati kao jedinstveno područje. I to bi trebala biti tema e, sastanka sljedećeg vijeća, sljedećeg sastanka vijeća nakon izbora. I nadam se da euroskeptici koje je to pokazao sada... Gospođa Ferreira ima riječ. Unijom bankarije je talvez Hvala vam predsjedniče. Ban, bankarska unija je e, vjerojatno najveće nasljeđe koje ovaj parlament i ova komisija mogu ostaviti u izgradnji Europe. Prema vijeću moguće je prije kraja mandata to ostvariti ako bude postojala politička volja. E, doprinos komisije bio je osnovan u e, slaganju ovog teksta, no ovaj parlament bi bio htio vidjeti da je komisija bila aktivnija i odlučnija u obrani zakonodavnog procesa u samoj zajednici. Predsjednik e, Ekofina zajedno sa predsjednikom Euroskupine surađivali su i na pregovorima i donosili ozbiljne prijedloge koji bi omogućili konsenzus. No vrijeme ističe, ali ne smijemo dopustiti da to utječe na kvalitetu teksta na kojem radimo. Dakle, mi smo ujedinjeni, izvjestitelji, politički klubovi su dobili jasni pregovarački mandat. Želimo bankarsku rezoluciju koja će biti vjerodostojna i koja će biti stabilna. Mislim da dioničari i porezni obveznici moraju biti pošteđeni u slučaju problema u bankama. I banke dakle, moraju poslovati u skladu sa svojim mogućnostima. Mislim da je to jedini način na koji to može biti vjerodostojno od početka. Parlament je otvoren za pregovore no, ako zaboravimo ova načela, sporazum će postati nemoguć, a loš sporazum bi zauvijek potkopao kredibilitet bankarske unije. Mi doista želimo dovršiti ovaj zakonodavni tekst, ali moramo imati sudjelovanje obiju strana ako ćemo uspjeti. Preuzimamo jako puno odgovornosti na naša leđa, ali moramo osigurati da Hvala lijepa. Sada zeleni gospođa Evans. Thank you, President. As heard, this is the first debate on the climate and energy. Dragi predsjedniče, drago mi je da ćemo sljedeći tjedan imati prvu raspravu o klimatskim energetskim politikama za 2030. I to je uh, doista prilika da budemo ambiciozni zato što moramo spriječiti i zaustaviti globalno uh, zatopljenje moramo imati obvezujuće e, ciljeve za energetsku učinkovitost iz obnovljive izvore energije moramo poslušati znanost istraživanja su pokazala da samo viša, viši ciljevi e, smanjuju troškove zdravstvene troškove. To nije samo argument zaštite okoliša, već i gospodarski argument, sve je to jako važno za otvaranje radnih mjesta. Posebice za mlade, moramo imati održiva zaposlenja, posebice u energetskom sektoru. Znam da e, u mojoj izbornoj jedinici da gledaju u uniju, dakle kao na lidera i nadam se da ćemo moći učinkovito raditi kako bismo se borili protiv klimatskih promjena i pozivam vijeće da se posveti tome. Gospodin Salvini ima riječ. Hvala vam predsjedniče. Euro je gotov, to i brojevi govore, a to riskira i Europa koja je rođena s jednom prekrasnom idejom. Ako postoje euroskeptici, to je zbog toga što kriza, porezi, samoubojstva, nezaposlenost, glad u ovih proteklih godina su znatno narasli. I zato mi je žao da predsjednik Barroso nije imao vremena da, čuje i nekakvu kritiku. Sigurno u Briselu postoji netko tko e, brani interese banaka, interese multinacionalnih tvrtki. Govori se o energetskoj uštedi, govorimo o poticanju gospodarstva, a nismo u stanju braniti naše tvrtke. Indija, SAD, Kanada, Japan imaju sustav za obranu svojih tvrtki, svoje industrije, svojih poduzeća, a mi nemamo ni to. Tako da, eto, sad branimo mrtvaca koji hoda, to je eura, raspravljamo o ničemu i masakriramo milijune tvrtki te smanjujemo e, plaće naših radnika i vrijednost naše imovine. I ako ne želite da s eurom umre i Europa, mislim da moramo sve izgraditi iz početka, jer u protivnom su to samo riječi bačene u vjetar. Gospodin Raul, predsjedniče, dragi kolegice i kolege, Europa postiže napredak, to je neosporno. Ne vidim kako možemo govoriti samo o ogromnim problemima. Vidimo da u europskoj industriji imamo problem s rastom i radnim mjestima. Moramo se time baviti. i, industrijski udu udio je um, bio 27%, uh, sad je nešto niži. Ova deindustrializacija u europskim zemljama ide dalje. U, samo u pet zemalja je uh, uh, industrijski udio u BDP-u porazo a u drugim zemljama pada posljedica toga jeste da se možemo pažljivije baviti industrijom ne samo investicijama nego i pravilima koji moraju biti jednostavniji e, e, uvijek više ciljeva i e, sve više opterećenja industrija industrije moramo imati pametne ciljeve pametne reforme gdje su državne intervencije smislene moramo industriji dati potporu a to se u prošlih e, godina e, nije događalo. Moramo e, poticati industrije, moramo imati veću konkurentnost, mi moramo imati cilj da udio industrije u BDP-u opet bude 20% moramo provjeriti našu konkurentnost i vidjeti da li naši propisi koriste ili štete europskoj industriji. E, hvala. SID e, frakcija gospodin Guerrero. Hvala vam predsjedniče. Gospodin Svoboda je prije nekoliko minuta spomenuo rizik da se ovo novo, novi sastanak Europskog vijeća da ima dvije najštetnije karakteristike za nedjelovanje. Prvo, dakle ga je nazvao kao business kao usual, a drugo dakle sa najmanjim, najmanjim mogućom ambicijom. Dakle, govorimo o energiji. Prije tek nekoliko tjedana ovaj parlament odobrio svoje ciljeve za klimu i odobrio je napor za 30% u udjelu obnovljivih izvora energije te energetsku učinkovitost od 40%. Što je učinila komisija? Bez čekanja rezolucije parlamenta predložila je eh, prijedlog koji je mnogo manje ambiciozniji i bez nikakvog cilja kad govorimo o energetskoj učinkovitosti najavljuje se za rujan i e, listopad prijedlog o energetskoj učinkovitosti. To će biti upravo kada pri kraju mandata ove komisije, no Barroso ako zna malo španjolskog zna dakle da nikad nije dakle bolje ikad nego nikad I u svakom slučaju takvi su prijedlozi dobrodošli no što se zapravo događa dakle nesreća u Fukushimi i nove tehnologije koje su sve učinkovitije te energetska nesigurnost eto to nam je pokazala situacija u Ukrajini sve te stvari od nas traže dodatni napor u području energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije te međupovezanosti. Moj se klub borio za obvezujuće ciljeve i za ambicioznije ciljeve. Njemačka to radi sa ambicioznom energetskom politikom. Druge zemlje, poput Španjolska, nažalost, to ne čine. Uništili su napore u obnovljivim izvorima energije i stvorili kaos u električnoj energiji koji sigurno neće poticati ulaganja i stavit će nas daleko od, od ciljeva i napora koje smo učinili. Gospodin Lavija ima riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče. Predsjedniče, predstavniče vijeća, povjereniče. Očito je da se nalazimo u trenucima kada je pažnja europskih građana usmjerena na institucije bliže nam se europski izbori i pale se svjetla o onome što smo do odradili u ovih godina i o onome što obećajemo za sljedeće godine. Ono što smo učinili definitivno nije dovoljno, zato što rezultati su pred nama. Velika je razlika između stopa rasta u određenim zemljama i u onim drugima. Europa je vjerojatno trebala učiniti više. Učinili smo malo i proljetno zasjedanje vijeća koje se tradicionalno bavi temama konkurentnosti danas na dnevni red stavlja tri točke. Europski semestar, e, konkurentnost industrije te klima i energetika. No, bismo li možda trebali se baviti novim instrumentima? Trebamo li nove elemente? Trebamo više fleksibilnosti kako bismo ojačali rast. Trebamo nove financijske instrumente kako bismo podržali rast našeg poduzetničkog sustava. E, jamstvo za mlade je sigurno korisno, ali resursi su nedostatni i ne vjerujem da ćemo sa tim sredstvima moći riješiti problem ogromne nezaposlenosti mladih. Zatim, bankarska unija. Da, to je važan korak i moramo, moramo završiti, ali moramo stvarno raditi i to svi zajedno kako bi kamatne stope za razvoj poduzetničkog sustava pale u cijeloj Europi, zato što su danas te razlike prevelike. Hvala gospodine Lavija. Hvala. Gospodin Barozo se ne zanima za diskusiju, a njegov, njegovo zadnje Europsko vijeće u proljeće. E, mogu se samo tome veseliti jer predsjednik Baroz e, očito nije shvaćao e, što, čemu služi vijeće u, u proljeće. On se ne služi samo europskom semestru koji je samo semestar štednje E, gospodin Barozo ne vidi podjelu u Europi koja danas postoji. To ne može biti europski semestar koji ne gleda socijalne indikatore i iz njih ne izvači e, posljedice. Ne može to biti europski semestar koji gleda samo na rast, e, e, koji kaže da je strategija 2020. E, uspjeh, a svi indikatori pokazuju da je to daleko od istine. Vrijeme je da promijenimo komisiju da imamo bolju viziju Europe koji, će javne investicije i privatne investicije staviti u prvi plan. E, gospodin Paradozo stalno ima intuiciju već sedam godina. On je definirao ideju europske strategije energije, a ipak vidimo do koje mjere je bio nesposoban da to e, provede. E, mi smo sada u sredini ove e, energetske krize, nemamo vodstva, on nam govori o industrijskoj renesansi, ali što je napravio da bi energija postala okosnica te renesanse? E, tu trebamo veću e, političku volju koja ovdje manjka. E, energija je za Europu važna na svim područjima i samo se mogu veseliti da će odsutnost gospodina Junkera u vijeću opet staviti financije u službu europskih strategija. Hvala lijepa. Sada ima riječ e, Jean-Pierre Audi. E, gospodine predsjedniče, ja bih htio čestitati predsjedniku Baruzu e, i drugim predsjedniku korkulasu za sve što su oni napravili. Mi smo, Francuska članica naravno vijeća i e, e, žalim da nemamo e, summit europske zone koja bi dovela do veće stabilnosti i koordinacije u monetarnoj politici. Industrijska politika, mislim da je to važno područje E, šefovi vlada i država bi morali razmotriti da sve politike Europske unije budu usmjerene cilju da imamo uspjeh industrijske politike. To mora biti politika konkurencije. E, u limuzenu smo još uvijek u šoku e, koja zbog odluke komisije da se spoje dva poduzeća na području elektronike E, to bi bilo u službi elektronske politike ne smijemo više biti e, naivni nemamo recipročnost isto se tiče i monetarne politike sada imamo izbor e, zadnju će riječ imati naši građani imamo veliku raspravu o nekoliko dokumenata o mišljenje šefova država i vlada E, zatim strategija 2020. i perspektiva e, sljedećih diskusija o e, proračunskoj reviziji 2016. Imamo pitanje od gospođe Perez. Berez. Iz, gospođa Berez. Gospodine Odi, imate selektivno čitanje aktualnosti E, predsjednik Francuske e, republike je predložio inicijative na područje e, energetske politike, suradnju između Francuske i Njemačke koja je u skladu sa strategijom koju mi predlažemo. Nisam dobro shvatio pitanje. Drago mi je da je predsjednik Francuske republike što nije bio slučaj prije godinu e, dana da je on ustupio u te pregovore. To je dobro. E, e, gospodin Gjörg za pučane. Dragi kolege, europska industrija igra vrlo važnu stratešku ulogu za zaposlenost i rast. U posljednjih nekoliko godina uloga našeg kontinenta je opala u svjetskom e, gospodarstvu. U sljedećem mandatu moramo, u sazivu moramo ojačati našu konkurentnost. Moramo nastojati e, da imamo ciljane e, politike za rast. Industrija čelika je u krizi imamo i e, e, klimatsku politiku Europske unije e, koja zapravo se na, ne zasniva na stvarnosti. To je veliki nedostatak. Da bismo bili konkurentni, od ključne je važnosti da energija i klimatski pa, paketi do 2030. da se drže tehnoloških granica, a moraju imati u obzir međunarodnu konkurentnost. E, moramo doprinijeti padu e, cijena e, energije jer europska industrija plaća trostruko više za energiju nego konkurenti. Stoga države članica mogu i tu biti aktivnije. Hvala lijepa gospodine Georg, gospodin Rangel za pučane također. Prva točka koju sam htio naglasiti, i to je zapravo i odlučujuća točka, su teme kojima će se baviti proljetno zasjedanje Europskog vijeća. A to je pitanje bankarske unije. Ona je ključna moramo imati e, duh, moramo pokazati duh otvorenosti i fleksibilnosti kako bi se kako bi stavovi parlamenta i komisije dobili podršku. U vijeću se neprestano radi na privlačenju pažnje o važnosti prave bankarske unije, a ne nekakve među, međuvladine fragmentacije bankarske unije. Tako da svi najvažniji portugalski ministri naglašavaju važnost bankarske unije zajedno sa gospodinom Steinmarom. To je temeljno za Europu, za zemlje poput Grčke, Španjolske, Portugala, Italije i ostalih. Moramo osigurati da zemlje na sjeveru Europe imaju iste financije, iste uvjete kao i one na jugu da se e, zapravo tvrtke ne kažnjavaju zbog situacije u njihovoj državi. Moramo osigurati da tvrtka bude da tvrtka koja je konkurentna, da ima iste uvjete financiranja, bez obzira da li se nalazi u Ateni, Lisabonu ili Štokholmu. Hvala vam gospodin Ranžel, a sada je sljedeći govornik Van Roy. Pozitivno je da je na dnevni red stavljen Made in Europe. Dakle, činjenica da je nešto proizvedeno u Europi. Dakle, mi smo zapravo bili poznati po Made in Europe, a onda smo dozvolili da se to proizvodi vani. I trebali bismo prokrenuti te trendove, jer u protivnom će budući, e, buduće generacije solarnih čelija e, koje se sve proizvode u drugim dijelovima svijeta a nove tehnologije bi se trebale proizvoditi tu, kod, proizvoditi tu kod nas i onda izvoditi. To je jedan potpuno drugačiji način razmišljanja. Zahvaljujući investicijskoj banci, zahvaljujući strukturnim fondovima, programu Horizon 2020. I vidim da se u tom smjeru već e, čine prvi koraci. Komisija je učinila prve korake koji idu u pravom smjeru i povjerenik Tajani, povjerenik Han će morati to shvatiti i nastaviti provoditi ovu važnu strategiju. Isto tako uključiti poduzeća i sveučilišta kako bi se e, otvorile mogućnosti za zelena radna mjesta. Hvala vam. A sada dolazimo do procedure spontanog javljanja za riječ. Ako svi budu poštivali vrijeme, onda ću moći dati e, riječ svim, svim kolegama. Devet ih se je javilo. Hvala vam. Mislim da je važno da kad razgovaramo o problemima Europske unije, da je predsjednik vijeća vrlo jasno aludirao na situaciju u Ukrajini koju također moramo uh, imati na umu. Samo nekoliko komentara o tome gdje se trenutačno nalazimo. Uh, nitko ovdje neće reći da je sve savršeno. Mi u Irskoj znamo da se mnogi nisu, da mnogi nisu osjetili poboljšanja u svojim obiteljskim situacijama koje smo mi očekivali i koje bismo mi željeli. No moramo priznati da je stabilnost ipak vraćena, da je rast tu vrlo skroman i moramo ga stimulirati. I podržavam komentare Vanista da moramo vratiti proizvodnju u Europsku uniju kako bismo mogli stvoriti održiva radna mjesta. Te na kraju, što smo imali u Irskoj? Keltski tigar, to je bilo neodrživo i to smo morali popraviti. Ljudi su patili, no dajmo im nadem. Hvala vam. Gospođa Karin Barkner ima riječ. E, gospodine predsjedniče, povjereniče, predsjednik savjeta. E, ukazali ste na to da se e, će se samit baviti industrijskom politikom i klimatskom politikom. Po mom viđenju tu se radi ne samo u spoju tih područja ja sam uvjerena da održavi i ambiciozni e, planovi i strategija za politiku i e, za energetiku i klimu su preduvjeti za Europu zaposlenosti i e, blagostanja. Samo promjena u našim politikama, samo veća dobrobit ljudi mogu dovesti do rasta. Sadašnja generacija E, zadovoljeva svoje potrebe, ali e, ne smije ugrošavati e, potrebe sljedećih generacija. Ako to ne učinimo u obrazovanju, zaposlenosti i tako dalje, onda ćemo štetiti sebi i sljedećim generacijama. Gospod Bilbao Barandika ima riječ. Gracias, presidente. Hvala vam predsjedniče, povjereniče, ministra. Ponovit ću riječi koje je predsjednik e, moje regije uputio na forumu prošli tjedan u Španjolskoj pred europskim čelnicima. Molim vas da se obvežete za naše građane, za radna mjesta i za realno gospodarstvo. Dakle, to znači da moramo istu pažnju posvetiti otvaranju radnih mjesta kao što smo posvetili spašavanju banaka. Banke moraju pomoći e, kreditima poduzetnicima zato što uvjeti za poboljšanje se nalaze u realnom gospodarstvu, u ljudima, u mladima, u ženama koji su akteri realnog gospodarstva, a ne financijske špekulacije. Gospodarski razvoj da, ali samo uz socijalni razvoj. I možda je bolje predložiti da Kinezi e, rade kao i mi, nego da mi zapravo pokušavamo raditi bez socijalne zaštite, jer jedan takav svijet nije uopće održiv. Žao mi je što je gospodin Barroso otišao, no htio bih, htjela bih da, mu se, da se ta poruka prenese na sljedećem zasjedanju Europskog vijeća u eh, ožujku te na eh, sljedećem visokom sastanku u New Yorku. Hvala. Sada gospođa Kromberg. Hvala vam. Govorimo o eh, poslovima. Europski poslovni vođe su izračunali da sa Dakle, sa definiranjem obveznih um, ciljeva će doći do stvaranja novih radnih mjesta, ali do malog broja. Možemo li to reći kada imamo milijune i milijune nezaposlenih? Možemo li reći da uh, moramo imati obvezujuće ciljeve za 2020. i 2030. ne bismo li imali ta radna mjesta? Hvala, a sada gospodin Van Dalen. morat ćemo se baviti pitanjima koja su trenutačno vrlo bitna. U prošlosti su se dijelili e, ruske putovnice, a sada se izgleda ide u pomoć onome koji treba. To se dogodilo u drugim zemljama, a Ukrajina je sljedeća na redu. No što bi Europsko vijeće trebalo učiniti? E, kao prvo, Ukrajina je jedan od najkorumpiranijih zemalja na svijeta i Januković i Timošenko su isto tako sudjelovali u tim koruptivnim radnjama. Tako da, da, mm, valja pružiti pomoć, ali mora, ta pomoć mora biti pod strogim nadzorom. Prošle godine smo doznali da je ključno za oslabljenje režima zamrznuti imovinu korumpiranih čelnika. I treća točka, previše ovisimo o ruskom plinu. Gospodin Čip. E, hvala gospodine predsjedniče. Europsko vijeće ima dobre teme na stolu. Ukrajina s jedne strane, a energija i klima s druge strane. E, to ide ruku pod ruku. E, opskrba energijom, sigurnost, se sada gledaju kroz određenu prizmu, to jest prizmu odnosa između Rusije i Ukrajine. Klimatska politika mora u obzir uzeti e, velike svjetske igrače. Evropska unija ne može to sama napraviti. E, energetska politika se mora definirati od strane država članica samo se tako može obnoviti europska industrija i stvoriti radna mjesta. Pet milijuna smo, e, radnih mjesta smo izgubili, a 20 milijuna Evropljana su nezaposleni. To mora biti na dnevnom redu sljedećeg sastanka vijeća. Hvala, hvala sada riječ ima gospodin Hvala vam. Ono što je bitno sada nisu rasprave u vijeću, već nezaposlenost, e, siromaštvo. Učinjeni su važni koraci kako bi se e, osigurala osiguralo snabdjevanje energijom, no za moju državu, za Mađarsku, zapravo ne postoji alternativa ako bi nam Rusija ukinula dotok plina. Zato je važno intervenirati na, po tom pitanju. Zatim, gospodarski oporavak je još uvijek vrlo slab i zato moramo ciljano reagirati na e, pritiske u Ukrajini. Neka vrsta gospodarskog hladnog rata između e, Rusije i Europske unije bi mogla potkopati ovaj slabi gospodarski oporavak u Europskoj uniji. Uveđenje sankcija bi moglo imati bumerang učinak i za e, Rusiju i za Europsku uniju, tako da bismo morali biti vrlo oprezni. A sada gospodine gospodin Weigl. Mislim da da događaj u Ukrajini i ostali zamrznuti sukobi na Krimu i drugdje će, će znatiti da će se otvoriti nova žarišna, krizna žarišna područja. Stoga Europsko vijeće mora razgovarati o tome što se događa sa zajedničkom vanjskom politikom Europske unije. Može li se zamijeniti sa ad hoc putovanjima ministara u Kijev, koji na kraju završavaju skandaloznim rezultatima, poput telefonskog razgovara između barunice Ashton i estonskog ministra. Možemo li to zamijeniti intervencijama tri ministara koja onda završavaju u sporazumima koji ne traju niti 24 sata? Evropska unija mora pokazati što može učiniti e, time što će rješavati ove zamrznute sukobe, a ne stvarati nove sukobe. Treba nam zajednička vanjska politika, a šefovi država i vlada moraju dati jasan signal kakva ta politika mora biti. A zadnja ima riječ kolegica Ana Gomez. Predsjedniče, kako možemo imati vjerodostojne industrijske, gospodarske ili e, konkurentske politike ako vijeće i komisija stalno E, zaboravljaju e, razlike u oporezivanju između različitih zemalja članica i ako stalno zanemaraju skandal utaje poreza. Nedavno je pokazano da švicarske banke sudjeluju u utaji poreza za američke porezne obveznike. Pa isto se događa i u Europi, a istovremeno traže strašne poreze e, od srednje klase od strane kao što je na primjer slučaj u Portugalu i dok bogataši iskorištavaju taj sustav. Što vijeće i komisija rade kako bi stali na kraj takvim praksama? Hvala. Hvala Ana. Ovime smo završili spontano javljanje za riječ i sada riječ dajemo gospodinu Oliju Renu kako bi reagirao u ime komisije na eto, pitanja zastupnika. Gospodine Ren, imate riječ. Thank you, thank you, Mr. President. Uh, honorable member. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, gospodo zastupnici. Hvala vam na ovoj vrlo konkretnoj raspravi vezanoj uz pitanja e, o kojima će se raspravljati na skorašnjem sastanku Europskog vijeća. U nekoliko trenutaka sam imao poriv eh, podignuti plavu karticu kako bih reagirao ne samo na komentare gospodina Baraža, ali i na neke druge. Nisam uspio pronaći plavu karticu pa nisam eh, je zato niti pokazao. No evo na neke stvari ću reagirati u ovom zaključnom obraćanju. Na prošlom plenarnom zasjedanju parlamenta raspravljali ste o europskom semestru, a prošlog eh, tjedna E, povjerenik Winkerfost je također potvrdio da i europski oporavak je doista nešto što se sada događa. On se uvelike oslanja na domaćoj potražnji. E, u većini država članica. Prošlog tjedna e, objavili smo svoje e, analize i zaključke vezane uz istraživanja provedena u gospodarstvima 17 država članica. Naše analize pokazuju da države članice ostvaraju napredak u rješavanju svojih gospodarskih problema, ali napredak je neujednačen i u mnogim e, državama treba ga e, pojačati, osobito kad je riječ o borbi protiv nezaposlenosti. Očekujemo snažne e, reakcije država članica i njihovu spremnost na uspostavu snažnog partnerstva kako bismo ojačali oporavak i pojačali zapošljavanje. Glavna poruka komisije e, području E, eurozone jest da postoji velika potpora, osobito u Italiji i Francuskoj, da se intenziviraju gospodarske reforme, a u cilju borbe protiv nezaposlenosti, odnosno stvaranja radnih mjesta. Potrebno je pojačati domaću potražnju, e, ali jednako tako i domaća ulaganja e, i javna i privatna u Njemačkoj. Ovakva komplementarna strategija najviše će doprinijeti održivom rastu i stvaranju radnih mjesta u Europi, a upravo to je ono što nam je potrebno. Stoga je nužno da nastavimo s reformama u svim državama članicama. E, nije riječ samo o gospodarskim reformama, već i o širokom rasponu reformi koje su nužne kako bismo ostvarili konkurentnost i osigurali održivi rast u Europi. Riječ je o borbi protiv utaje poreza o kojima je e, govorilo nekoliko zastupnika, posljednja od njih je bila gospođa Gomez Važno je to ne samo zbog gospodarske učinkovitosti i prihoda od poreza, već i zbog e, socijalne pravičnosti. Važno je da ljudi vide da teret dijelimo na ravnopravan način e, u čitavom društvu. Gospodin Dol je spomenuo e, gospodina Junkerta, moram reći da se uvelike radujem suradnji sa svojim bivšim e, kolegom u borbi protiv utaje poreza na sudu u Luksemburgu. E, to će doista postati mjerilo za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza, odnosno utaje poreza. Gospodine predsjedniče, poštovani e, zastupnici, komisija podržava stavljanje na dnevni red vijeća pitanja e, borbe protiv e, klimatskih promjena i e, energetsku učinkovitost uz dužno poštovanje čini se da zeleni ne čine uslugu Europi kad umanjuju važnost našeg ključnog doprinosa u borbi protiv klimatskih promjena naše zasluge priznaju i ključni igrači u ovom području poput gospodina Algora, Banki muna i mislim da je važno da i mi sami e, učvrstimo svoj položaj. E, gospodin Stern, Algori e, banki mud i vrlo su snažno poduprijeli i priznali vodeću ulogu Europske unije i Europske komisije u ovom području. Kad je riječ o zelenom rastu, njega treba pretvoriti u konkurentni rast, e, dakle u gospodarski rast i stvaranje radnih mjesta. Uvjeren sam da Europa doista mora biti velika i u velikim i u malim stvarima, pa kad je i riječ o energetskoj politici borbi protiv klimatskih promjena e, i većoj, e, većoj konvergentnosti države članice moraju odlučiti o provedbi i odabrati ona područja koja su njihove jake strane i onda treba omogućiti poduzećima da pronađu najinovativnija rješenja recimo u području um, u području uh, bioekonomije odnosno uh, visoke tehnologije naš je cilj da imamo jedan jedinstveni cilj na europskoj razini za smanjenje ispuštanja odnosno emisija eh, ugljikovih spojeva i vrlo jasnu schemu trgovine eh, ugljikovim spojevima eh, to će nam također omogućiti da nastavimo s oporavkom i da nakon ove krize naše gospodarstvo bude snažnije nego što je bilo ranije Gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, dopustite da na kraju kažem da će e, nakon ove rasprave uslijediti rasprava o Ukrajini. Želim naglasiti da će Europa poduprijeti pravo ukrajinskog naroda da sam odluči o tome e, želi nastaviti e, sa svojim usmjerenjem prema Europskoj uniji. Važno je također da omogućimo uvjete za gospodarsku stabilizaciju i gospodarski rast te zemlje. U tu svrhu prošloga smo tjedna u Ukrajinu poslali misiju čiji je cilj utvrđivanje činjenica i utvrđivanje kakve su financijske potrebe te zemlje. Rezultate te misije sada analiziramo u bliskoj e, suradnji sa e, MMF-om čije je osoblje i dalje u Kijevu. U tu svrhu Europsko vijeće prošloga tjedna prihvatilo je višegodišnji paket potpore Ukrajini koji je komisija e, najavila dan ranije. To je 1,6 milijardi eura koji se mogu odmah staviti na raspolaganje Ukrajini u obliku e, uvjetnih zajmova. E, to je dodatak na već postojećih 600 milijuna eura e, koje stavlja na raspolaganje MMF i još milijardu eura koje mi namjeravamo staviti na raspolaganje čim bude prihvaćen odgovarajući eh, program. Eh, naravno cilj je da ukrajinsko gospodarstvo postane snažnije i da može omogućiti blagostanje stanovništvu u Ukrajini svi smo svjesni žurnosti e, stanja u Ukrajini koje od nas zahtjeva da što prije prihvatimo taj paket i u, tom svrhu, u tu svrhu pružam potporu e, Europskom parlamentu. Hvala vam povjereniče Ren, a sada u ime vijeća riječ ima gospodin Kurkulas. Thank Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici, hvala vam na ovoj zanimljivoj raspravi. Čuli smo čitav niz e, izlaganja o različitim pitanjima koja su svi, e, sva međusobno povezana, a sva se tiču programa rada Europskog vijeća sljedećega tjedna. Kao što sam rekao, sva ta pitanja su međusobno povezana, pa čak i naša zabrinutost zbog stanja u Ukrajini e, jest nešto s čime se možemo pozabaviti pozabaviti e, samo ako e, se naravno pozabavimo i našim e, vlastitim e, gospodarskim i socijalnim politikama. Neki od vas posebno su naglasili socijalne aspekte. Slažem se s vama da je to ključan dio Europske unije koja se temelji na ideju socijalnog tržišnog gospodarstva. Ako želimo postići ravnotežu između tržišnih i socijalnih aspekata, to je uglavnom za odnosno teškoća leži upravo u tome što socijalni aspekti još uvijek su u rukama država članica, dakle na nacionalnoj razini, iako mi koordiniramo i te aspekte. Gospodarski oporavak Europe e, postoji, ali je još uvijek e, vrlo krhak, e, dakle moramo vrlo ozbiljno pristupiti europskom semestru. To je tek jedan od instrumenata koji su nam na raspolaganju, ali je važan dio naše strategije kojom želimo osigurati rast i stvaranje radnih mjesta. Kao što je spomenuto mnogo puta, napredak jest ostvaren u području upravljanja gospodarstvom. Spomenute su i e, važni propisi u financijskom području, zatim e, važne mjere e, provedene od strane Europske središnje banke. Bankarska unija dakako iznimno je važna i naša je ambicija, ambicija grčkog predsjedništva, da jedinstveni e, mehanizam za rješavanje banaka bude usvojen za vrijeme mandata ovoga parlamenta. E, ključna rasprava e, u sklopu trijaloga odvića se ovdje u Strasburu u tri sata poslje podne. Naše predsjedništvo dobilo je novi mandat i nadam se da će to biti e, dobar temelj za postizanje kompromisa. Inače, bojim se da se moramo ponovno obratiti našim vladama i od njih tražiti fleksibilniji mandat. U zaključku ću samo reći da je ovdje u pitanju vjerodostojnost Europske unije u cijelosti. Hvala vam gospodine Kurkulas. I vašom intervencijom zatvaramo raspravu ove važne točke dnevnog reda. I nastavljamo sa sljedećom točkom. To su sada dakle izjave vijeća i komisije o o temi koju smo već najavili, a to je invazija Rusije na Ukrajinu.